So, dear colleagues. Štovane kolegice i kolege, sada prelazimo na onaj dio koji se tiče odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Hvala kolegama iz odbora za zapošljavanje i socijalne pitanje u ovom prvom segmentu. Želim ponovno pozdraviti naše goste. Kao što znate, također želimo usvojiti naš prijedlog dnevnog reda. Evo, usvoja se dnevni red, nema nikakvih obavesti, toga možemo izravno ići na, dakle, na gospodarski dijalog i usredotočiti se na izvješće o dakle, nacrtima plana proračuna članica europodručja. Kao što znate, nismo mogli vidjeti da je išta od e, nacrta plana proračuna bilo u, riziku da neće biti u skladu, neki su uglavnom u skladu, a neki u skladu. Također možemo kazati da imamo čitav niz e, članica europodručja koji na neki način prelaze preko zacrtanih srednjoročnih e, proračunskih ciljeva, a prije svega kad je riječ o EDP-u svakako treba naglasiti da je komisija u skladu sa e, izvješćima i preporukama pojedinim zemljama je izrazila svoju namjeru da se e, isto tako diskrecijskim fiskalnim naporima, a i s obzirom na matricu, te isto tako i uključivanje jedne opće procjene. U dva slučaja to imamo kao opravdano smjer kretanja, ali e, gdje se proračun mora učiniti bolje skrojenim prema samoj matriks e, metodologiji, to je čisto metodološko pitanje i mislimo da je to jedna dobra, dobar pristup koji govori o konzistentnosti i koji je na neki način horizontalni pristup cijeloj problematici, te isto tako i procjeni e, agregiranih e, fiskalnih stajališta, te isto tako i e, dakle tržišnim uvjetima, te ova horizontalna konzistentnost je na neki način uzima u obzir individualne dakle uvjete i preduvjete kao što znate imamo e, i smanjenje deficita i smanjenje dakle i samog duga e, mi smo još uvijek iznad e, naših ciljanih vrijednosti ali ako dobro čitam dakle predviđanja sam dug će biti i stope duga će biti bolj nego u ranijim godinama što znači da smo čak i u u boljoj situaciji nego prije dok s jedne strane e, tiče neutralnosti e, fiskalnog stajališta, ako gledamo e, primarne viškove koji je izuzetno važan i koji je pozitivan, po mom mišljenju možemo kazati da je sve skupa jako dobro. Kazavši to, ja želim dati riječ potpredsjedniku Dombrovskisom i onda povjereniku Moskovićem i želim zahvaliti unaprijed na njihovom prezentaciji. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici uporedo sa europskim semestrom i mjesečnim paketom, te isto tako mehanizmom upozoravanja, također smo osvojili i izvješća vezano uz nacrte plane i to za 18 članica europodručja, što znači za sve članice osim Grčke, koja se još uvijek nalazi unutar programa SM-a. Same rezultati, mi smo ih e, iznijeli i također isto tako vidjeli kako se same mjere unutar pakta o stabilnosti iznose. Što se tiče e, nacrta plana proračuna, to je jedan važan korak u e, dakle europodručju koje omogućuje nacionalnim vladama i e, dakle mogućnost da se izbjegne izbjegne postupak prekomjernog deficita. Što se tiče e, samog puta kretanja, mi se nalazimo na putu oporavka i imamo kontinuirani rast. Kad je riječ e, o različitim stupnjevima ekonomskog ciklusa pojedinih država, komisija mm, da moramo imati e, održivost e, javnih financija s jedne strane, a isto tako i potporu e, ekonomskih rashoda. Što se tiče duga, a isto tako i sigurnostnih mehanizama, moramo dobiti manevarski prostor za eventualne buduće šokove. Kada je riječ o strukturnim prilagodbama nakon poboljšanja u 2017. godine, strukturni deficit u europodručju očekuje se da e, se poveća malo za 0,2% BDP-a u 2018. godine, e, fiskalno stajalište u 2018. godini u velikoj mjeri je neutralno što se smatra prihvatljivim s obzirom na gospodarski oporavak koji karakteriziran nekim atipičnim e, segmentima. Što se tiče fiskalnih stajališta, ovo se ujedno nalazi isto tako u suglasju sa e, Europskim e, poreznim vijećem. Francuska se nalazi u području dakle, postupka smanjenja deficita koji se iznosi posto E, promijenjen scenarij. Smatramo da je u velikoj mjeri u skladu sa samim preporukama. Naš e, jesenski prikaz e, očekujemo da će biti ispod 3% u 2018. godini, što znači da je time ostvoren cilj eh, deficita ne prikaza. Što se tiče viška deficita u Francuskoj, eh, Francuska će postati preventivnim segmentom unutar eh, pakta stabilnosti i rasta. Pod takvim scenarijem smatra se da je postoji mogućnost rizika da neće biti u skladu sa programom o paktu stabilnosti i što se tiče rizika nesuglasnosti, imamo šest država u usporedbi sa osam država u prethodnoj godini, šest e, država članica europodručja e, se nalazi u skladu, dakle Njemačka, Nizozemska, Finska e, i pet država članica europodručja smatra se da su uglavnom u skladu, a Estonija, Cipar, Malta, Estonija, te i pet država koje se nalaze u riziku da neće biti u skladu sa programom Austrija, Belgija, Italija i Slovenija. Stoga u vezi sa postupkom smatramo da države trebaju poduzeti sve ukoliko se nalaze u postupku prekomjernog deficita kako bi e, njihove javne financije bili u skladu sa e, zaposlenim ciljevima. Kao što znate, mi smo postali e, dakle, ministrima financije pisma u kojemu naglasili važnost usvajanja proračuna za 2018. godine u ključnim segmentima, te isto tako striktno implementiranje strukturnih reforma, barem 0,3 posto BDP-a i predsjednik Galtieri je naglasio da je to zaista manje od onog što bi matematički bilo zapravo proračunato i samog matriksa. Isto tako podcrtali smo i e, ključne strukturne reforme kada je riječ o mirovinama, jer upravo reforma mirovinskog sustava u dugoročnom smislu čini jedan dio velikog e, duga unutar Italije. E, što se tiče e, tisuće 2018. godine Italija bi trebala iskazati nove rezultate. Vidimo da je fiskalna situacija u europodručju u velike napreduje, ide u pozitivnom smjeru. Nekoliko zemlja koje se nalaze u postupku e, dakle prekomjernog deficita, a isto tako i sa prosječnim e, stopama duga, te isto tako stopama zaduženja koje se smanjuje Sada bih eh, dao riječ Pjeru koja će nam objasniti i odluke koje su eh, donijeti u sklopu pakta o stabilnosti. Izvolite. Eh, Hvala vam gospodine predsjedatelju. Valdes vam je predstavio horizontalne poruke koje smo uputili državama članicama u tom proračunskom paketu konstatiramo da postoje i dalje značajne razlike između država članica i stoga imamo diferencirani pristup kako bismo stavili dobru ravnotežu između e, toga da podržavamo razvoj e, gospodarstva s jedne strane i s druge strane da imamo održivost javnih financija. Kako bi u tom uspjeli e, nastavljamo raditi s jednom metodom koja je do sad bila dosta uspješna, promičemo inteligentnu primjenu pakta o stabilnosti i rastu. Drugačije rečeno, Europska komisija želi da se u potpunosti poštuju pravila iz tog pakta, a vidim da je prosječna stopa deficita danas 1,1%, a 0,9% 2018. godine primjerice, onda vidimo da smo najvjerojatnije došli do kraja postupka prekomjernog deficita u 2018. godini za sve preostale države i onda vidimo da iskorištavamo fleksibilnost je tamo gdje je to moguće. Rečeno je da smo analizirali 18 e, proračunskih projekata, ne 19, zato što je Grčka i dalje u jednoj drugoj kategoriji, to smo i čuli, a Njemačka i Austrija su e, predložili proračunske planove koji se nisu promijenili politički gledano zbog e, nervnih izbora, a u Španjolskoj E, vidimo da je i ta država e, isto tako podnijela jedan nepromijenjen proračunski e, projekt, plan, zato što je došlo do kašnjenja u proračunskoj proceduri zbog situacije u Kataloniji, za koju dobro znamo. Te države članice bi čim dođe do nove vlade Eh, ili čim dođu do novog proračuna trebali predstaviti nove proračunske planove. A sada da dođem do sadržaja samih eh, mišljenja. Pravila iz pakta su drugačija, kao što znate, ovisno o tome nalazi se država u preventivnom dijelu pakta ili u korektivnom dijelu pakta. Države članice koje su u preventivnom dijelu pakta, to su one koje imaju eh, nominalni deficit ispod 3%, trebaju i dalje ostvarivati taj cilj srednjoročno gledano ili trebaju prilagoditi svoj putanju prema tome. Radi se o tome da stvorimo tu jednu sigurnošnu mažu, za eventualna buduća pogušanja gospodarske situacije i da smanjimo rizike koji se tiču e, održivosti javnih financija. U kolektivnom dijelu pakta radi se o državama koje i dalje imaju nominalni deficit iznad 3%, oni, one se moraju držati onih očekivanja vijeća i moraju definirati putanju da bi se vratili ispod tog praga. No dobro je to što nijedna država članica se ne smatra e, u izuzetno teškoj situaciji što se tiče toga nije u skladu sa odredbama i stoga komisija nije tražila revidirane proračunske planove, ali ipak smo zabrinuti zbog toga smo tražili dodatne informacije od Belgije, Francuske, Italije, Portugala. Odgovore koje smo zaprimili iz eh, tih država smo zatim uzeli u obzir tijekom u našim analizama. U nekoliko slučajeva je komisija eh, procijenila da je proračunska prilagodba ispod onoga što se traži u paktu smjernosti rastu. Izrazili smo našim analizama nekoliko različitih e, rizika i tražili smo da se poduzmu odgovarajuće mjere ako je to potrebno. Sada ću preći na onih 16 država članica koji su u preventivnom dijelu e, pakta. Šest država je podnijelo plan za koji smatramo da su u skladu sa paktom 2018. godine, a pet država Kod njih smatramo da postoji rizik da ti planovi ne budu sukladni sa paktom 2018. godini. Vidimo da postoji kod tih država e, jedna značajna razlika u iznosu od 0,5% BDP-a e, na razvoj godinu dana ili 0,25% na razvoj dvije godine. Detaljnije rečeno, Belgija i Italija predstavljaju rizik e, nesukladnosti što se tiče kriterija smanjenja duga. U slučaju Italije im postoji jedna nesigurnost vezano uz uh, proračunske perspektive i krajnji proračun i zbog toga smo pisali uh, danskim vlastima da tražimo od njih da um, s kojom smo ih uvestili, da mislimo revaluirati uh, činjenicu pošli oni kriteriji smanjenja duga u proljeće 2018. godine na temelju podataka iz 2018. godine. Mi smatramo da prilagodba proračunskog plana koji se malo razlikuje e, od onih zadanih e, ciljeva je u redu u slučaju Slovenije i Italije. Imamo i dalje dvije države iz euro područja koje su u postupku prekomenog deficita, što se tiče Francuske. Potvrdili smo da će njen deficit biti ispod 3% 2018. godine i stoga smo već sada procijenili proračunski projekt za 2018. godinu prema pravilima iz preventivnog dijela i prema našoj analizi vidimo da je tu postoji rizik da se ne poštuje pakt e, što se tiče strukturnog deficita. Vidimo da dolazi do dekonsolidizacije u 2018. godini i do jedne razlike. No vidimo da je ta razlika mala i mislimo da će se još razlika smanjiti, to se i događa svake godine, ali čak i 0,1 e, je e, ipak jedna određena razlika i stoga smatramo da bi moglo doći do neispoštovanja onog kriterija duga 2018. godine i zbog toga smo izdali upozorenja. Što se tiče Španjolske, tu mislimo da e, je proračunski plan više manje u redu sa paktom za 2018. godinu jer e, vidimo da će nominalni deficit biti ispod 3% 2018. godine. Nijedna država nije tražila fleksibilnosti za 2018. godinu, ali nekoliko država je reklo da e, će doći do posljedica na proračun zbog priljeva izbjeglica zbog novih sigurnosnih mjera, primjerice Austrija je tražila dodatnu fleksibilnost za 2017. godinu što se tiče sigurnosnih mjera, ali niti jednu mjeru za fleksibilnost nije zatražila 2018. godine. Evo to je ono što stoje u našem paketu. E, naš dijalog je važan sasvim dio gospodarskog upravljanja u područjem i stoga je to e, prioritet za e, mene kao povjerenika i stoga sam u potpunosti na raspolaganju da vam odgovorim na naša pitanja. Hvala vam. Hvala vam lijepo, odmah ćemo krenuti sa javljima za riječ. Prvo Brian Hayes u ime kluba zastupnika PPA, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. E, dobrodošli poveniče, potpredsjedniče na naš sastanak odbora Ekon. Mislim da možemo reći da je došlo do dosta napretka u proteklih godina i da se smanjila razina duga diljem Europske unije, to trebamo priznati. Ja imam poneko pitanje o mojoj državi Irskoj gdje mislim da je došlo do značajnog napretka u proteklih godina, a prvo želim spomenuti prijetnju zbog Brexita i zbog tvrdog Brexita i kako bi se to moglo onda odraziti na irsko gospodarstvo. Znam da u nacrtu proračunskog plana Irske se je govorilo o tom pitanju i mene zanima kako bi trebao izgledati asimetrični šok e, što se tiče smanjenja irskog gospodarskog rasta kako bi mogli izgledati takav asimetrični šok mislim da bismo se trebali pripremiti na, na najgori scenarij u slučaju da pregovori o Brexitu ne dobro prođu. Moje drugo pitanje tiče se e, razlike u outputu o tome je gospodin Moskovic već nekoliko puta govorio, to se tiče onog procesa e, četvrogodišnjeg uprosjećivanja gdje se može dogoditi razlika između podnijih godina i mene zanima misli se Europska komisija nešto predložiti čime bismo odrazili tu razliku u outputu što je važno posebice za moju državu ali su tako i za druge države gdje postoji razlike u stanovništvu i u gospodskom rastu zbog E, outputa koji je jako orijentiran na industriju i na izvoz i općenito ekonomije koja je tako mm, orijentirana. Nedavno ste rekli da e, dugotrajna radna skupina vijeća koja razgovara o kalkuliranju te razlika u outputu, da se pozabavila tim pitanjem, te da će Europska komisija sudovati u tome, pa me zanima kako je stanje s time. I moje treće pitanje ti se nadzornih misija nakon e, postupka nadzora u Dublinu. Ne se o tome da ne želimo vidjeti povjerenika Moskvise u Dublinu, mi ga jako rado tamo susrećemo, on je tamo dobrodošao, ali e, možda bi trebali doći do kraja tog e, postupka kontroliranja nakon programa. Program je gotov, zašto konstantno imamo post kontrolu? a vidimo da ćemo iduće godine imati uravnotežen proračun, da ćemo postići naš sedmoročni proračunski cilj i je li to onda konačno kraj tih e, kontrola ili ne. Mislim, ne radi se o vama osobno, već samo o tim kontrolama. I tim što se tiče razlika u ulaganju, e, među državama u mojoj državi je, su ulaganja upala za 20%. Mene zanima trebala li nam nova fleksibilnost za one države koje su prošle zbog program, kroz program i zbog, zbog čega je došlo do pada ulaganju i koje je stanje stajališta komisije po pitanju ulaganja u tim državama gdje je došlo do velikog porasta u privatnom ulaganju, ali ne i u javnom ulaganju zbog krize. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala vam na tim pitanjima. Kao prvo o irskoj ekonomiji doista vidimo da europskoj ekonomiji ide dobro, dakle 4,8% rasta ove godine, 3,9% je prognoza za sljedeću godinu. I mislim da naravno treba reći da mi pratimo situaciju u pitanju pregovora o Brexitu. Ali kao što znate, scenarij e, u kojem ne dođe do sporazuma nije scenarij koji je nama cilj kao Europskoj komisiji, nama jasno cilj da imamo sporazum o Brexitu i da imamo uređen e, Brexit. Što se tiče razlike u outputu, doista imamo radnu skupinu za tu razliku u outputu koja radi i gleda kako se može izmijeniti zajednička metodologija. Kažem da je to zajednička metodologija država članica, naglašavam to i e, potreban je dogovor među državama članicama kako bi se ta metodologija promijenila. A vidimo sa sastanaka te radne skupine da je to katkad teško zato što pojedine države članice ukazuju na pojedine dijelove metodologije, traže tu izmjenu i katkad je to proturečno. Ali kada procjenjujemo razliku u outputu, i u krugovima Europske komisije, onda možemo koristiti uh, vjerodostojnost 2 i možemo iskoristiti ograničenu procjenu kako bismo procijenili razliku u outputu država članica. Vidimo da su kad te kalkulacije outputa dosta nestabilne i kad, kad je potrebno tako ograničiti naš pristup. Što se tiče postkontrole, to je standardna karakteristika programa u kojima sudjeluje Europska komisija. To se radi sve dok veći dio duga nije otplaćen. To je logika kontrole nakon izlaska iz programa. Zatim eh, pitanja o razlikama u ulaganjima. To je nešto što pokušavamo riješiti e, s pomoću različitih europskih politika, primjerice e, godišnji pregled o rastu, tu je ulaganje prvi prioritet, imamo i ulaganje kao cilj u paktu o stabilnosti rastu, gdje gledamo kako, kakav je fiskalni učinak država članica, povećavaju li ona ulaganje ili ne, a u okviru specifičnih preporuka za pojedine zemlje gledamo kakav je sastav e, proračuna država članica, koliko je pogodan za gospodarski rast, koliko daje prednost ulaganjima i mislim da je to nevo nekoliko načina na koje možemo riješiti ovu razliku ulaganjima. Hvala vam. Biću dosta kratak e, jer je valjda sve čekao na ono najvažnije. Samo jedna stvar. Uvijek mi je bilo drago doći u Irsku i kada idem tamo onda najčešće razgovaramo o više toga, a ne samo o kontroli nakon programa. To je nešto što je institucionalan dio posla i nadam se da ćemo doista vidjeti uskoro značajan napredak da ćemo moći uključiti Irsku sve one odluke koje ćemo morati donijeti 2018. godine. A evo, primjerice cena, ceni popis poreznih oaza, zatim eh, javni CBCR, zatim aktivnosti posrednika CCCTB, što je dobar projekt za cijelu europsku ekonomiju i tako dalje. I stoga mogu reći da mi dobro surađujemo s našim iskim prijateljima, uvijek mi je drago otići tamo i snažno se e, uključiti u tu e, raspravu u e, tim krugovima i zatim onda se i neformalno podružiti. Baldis je već rekao koja su pravila. Pravila su takva da dok se ne otplati 75% duga, se održavaju kontrole nakon izlaska iz programa. Takva su pravila, a Europska komisija je tu kako bi se pravila provodila. Jesu li pravila pravedna? Je li logično da u ovoj situaciji imamo takve kontrole tijekom godina i godina, mislim to pitanje se može postaviti, to je legitimno. Ali činjenica je da kontrola nakon islamske programa nije tako loša za Irsku, zato što vidimo da imate briljantne rezultate po pitanju um, uh, gospodarskog rasta, dakle 5,1% 2016, 5,8% 2017, 3,9% 2018, to je prognoza i Irska je jedan od vodećih država i vrlo nam je drago što to možemo reći. Stoga je za mene uvijek vrlo drago biti kod vas um, i onda mogu reći da smo imali odličnu misiju, da stvari dobro idu i tako dalje. Dakle, ne morate se uh, pribojavati toga. Iako mogu razumjeti da su ljudi u jednom trenutku zasićeni sa tim kontrolama kada je država već izašla iz programa, ali eto, mi smo tu kako bi se pravila provodila. Što se tiče Brexita, e, procjena Brexita na irsko gospodarstvo prije svega se osjećalo zbog e, toga što je sterling izgubilo, izgubio na vrijednosti naspram eura, gdje je došlo do inflacije, zato što e, je došlo do pada cijena za irske potrošače na proizvode iz Ujedine kraljevine. Naša prognoza za 2018. godine temelji se na statusu quo i na osnovnoj potrošnji i na statusu quo u pregovorima između 27 država članica Ujedinjene kraljevine. To nikako ne utječe na pregovore u okviru procesa članka 50. I morate razumjeti zašto to tako radimo. Nam je potrebna procjena, ali ne želimo procjenu koja se može potomačiti kao neki politički stav. Irska je otvoreno gospodarstvo i naravno da je osjetljiva na šokove Imamo i e, vrlo veliku udio multinacionalnih kompanija u irskom BDP-u e, i trgoviške politike i porezne politike iz drugih država utječu na Irsku e, i naravno tu se ne radi samo jedinoj kraljevi, već isto tako i onome što čini primjerice SAD. CCCTB je dobra stvar, imali smo nekoliko problema s time, ali mislim da ćemo to riješiti i siguran sam da ćemo to svi zajedno usvojiti kao mjeru. Hvala. Pedro Silva Pereira. U ime socijaldemokrata hvala vam, govorit ću na portugalskom jeziku, ako mi dopustite. Duas perguntas. Eh, Imam dva pitanja. Prvo pitanje je više općenitije. Kada procjenjujete nacrte proračunskih planova, Imate li onda rasprave o tome s državama članicama kao komisija? Ne samo o tome pridržavaju se te države pravila, već isto tako kako se pravila interpretiraju. Kad kad postoje značajne razlike u tome e, što se recimo svača pod pojmom e, e, strukturni deficit i slično je i sa drugim konceptima, poput toga kako se mogu klasificirati izvan, e, redne mjere. Statistički uredi, eurostat nacionalni uredi, njima je često potrebno nekoliko mjeseci da dođu do zaključka kako se neka mjera može klasificirati. Čini se da su proračunska pravila postala dosta netransparentna i da ih nitko ne razumije. Stoga moje pitanje upućeno komisiji sljedeće. Kako možete odgovoriti na apel vlada da se neki dodatni napor uloži u to da se ta pravila pojednostave? Kod drugog pitanja radi se više o Portugalu. Unatoč svim onim rizicima koje je Europska komisija identificirala, a svi su priznali, pa je Europska komisija, da je proračunska ekonomska situacija u Portugalu e, takva da se jako poboljšala ove godine. I doista ove godine bi trebali imati mnogo veću stopu gospodarskog rasta, e, stopu veću iznad europskog prosjeka u Portugalu. U koje će biti iznad e, prosjeka za područja. Što se tiče javnog deficita i duga, snizili ste vašu, vašu prognozu, a prije smo govorili o, još sankcijama i o lošem razvoju, a sada se Europska komisija slaže da dolazi do smanjenja javnog deficita kako 2016. godine, tako i 2017. godine, pa vjerojatno i 2018. godine, ali radi se o E, sljedećem pitanju. Je li strukturni deficit dovoljno smanjen? Jesu li bivši rezultati doveli do bilo kakve pozitivne revizije prognoza? I je li Europska komisija u dijalogu sa portugalskim vlastima sada dobila osjećaj povjerenja u portugalsku ekonomiju, da portugalska ekonomija se može nositi sa rizicima i da može i dalje nas pozitivno iznenađivati sa postignutim rezultatima. Hvala vam lijepa. Kao prvo, što se tiče dijaloga, postoji strukturirani dijalog na tehničkoj razini, postoje zajednička pravila, e, statistička klasifikacija Tako da je da se radi na tome. Što se tiče gospodarstva u Portugalu, vjerojatno se sjećate da postoji presuda kojom se prije svega ustanovljuje da Portugal ostvario dobre rezultate kada je riječ o gospodarskom rastu, da je došlo do značajnog smanjenja fiskalnog deficita i treće, da se poduzimaju napori u smislu strukturnih reformi, no kao što ste sami spomenuli, ti napori nisu dovoljni uzmuli se u obzir primjenjivi kriteriji. A to moramo spomenuti. Dakle, da je potrebno uložiti napore. Isto tako smo ranije ustanovili da su rezultati u Portugalu bili iznad naših prognoza, što i nije iznenađujuće, jer e, mi moramo biti vrlo oprezni kod davanja ocjene. Tako da ćemo mi provjeriti kako je situacija i u e, tijekom europskog semestra mi ćemo korigirati rezultate. Imamo li povjerenja u portugalsko gospodarstvo, moj odgovor bi bio da imamo, no e, to ne dovodi u pitanje potrebu za određenim prilagodbama. I to je da kako stav čitave komisije. Isto tako moramo biti oprezni kada je riječ o budućnosti. Naime, Portugal se nalazi u visokoj fazi ciklusa, tako da se moraju nastaviti provoditi strukturne reforme. Liv Pirni iz kluba zastupnika Alde, hvala. Gospodine Dombrovski, gospodine Moskovici, kao prvo drago mi je da su postignuta poboljšanja. E, dakle u ovom izvješću. Međutim, danas bih htjela nešto reći vezano uz kompleksnost postojećih pravila. Kao kako je predsjednik Euroskupine nedavno rekao, pravila pakta o stabilnosti i rastu vrlo su kompleksna, nisu predvidiva, a ponekad se ne temelje na mjerljivim kriterijima. Godišnje izvješće Europskog fiskalnog odbora za 2017. godinu predlaže simplifikaciju i oslanjanje ili na deficit ili na dug. Razmatra li komisija e, mogućnost da se pristup temelji na jednom od ta dva stupa i ako da, na kojem? Gospodin Disselburn je također rekao da su pravila kompleksna i da je potrebna određena fleksibilnost. U tom kontekstu je i izvješće FBA ustanovilo da e, se može postići fleksibilnost putem određenih klauzula. E, dakle, tu se navodi pet uvjeta e, koje moraju biti zadovoljeni tom klauzulom. Što se tiče trećeg i četvrtog kriterija, neophodna je neovisna ocjena neovisnog tijela što bi omogućilo pravilan pristup. Slažete li se sa ovim izvješćem EFP-a i što mislite tko bi trebao preuzeti ulogu tog neovisnog tijela i trebalo bi tu odgovornost dati EFB-u, nekoj glavnoj upravi komisije ili nekoj novo osnovanoj agenciji? Hvala. Thank you. Of course we have clear responsibility. Hvala. Da kako mislim da su sve odgovornosti i zadaće definirane ugovorima. To ne možemo mijenjati. Hvala vam na postavljenom pitanju. Da, što se tiče kompleksnosti pravila, činjenica je da mi e, trenutno provodimo analizu e, tog pitanja. Mislim da ta rasprava nije jednostavna jer vrlo često ako su pravila prejednostavna, e, države članice se žale da određeni aspekti nisu uzeti u obzir i onda pravila ne odražavaju stvarnu situaciju. A čim se počnu uzimati u obzir više čimbenika i pravila su kompleksnija tako da s jedne strane imamo e, jednostavnija pravila, s druge strane će i potrebu da se uzme u obzir stvarna ekonomska situacija. I kao što ste rekli, to se temelji na nemjerljivim kriterijima, kao što je nedostatak proizvodnje i e, bilanca strukturna, strukturna bilanca proračuna. Dakle, mi nastojimo pravila pojednostavniti i učiniti ih predvidljivijima na tome se radi i u sklopu Ekofina i za vrijeme nizozemskog predsjedništva u Amsterdamu. Dakle, kada se radilo na tome da se koriste više mjernih kriterija za rashode, što je kao prvo više pod kontrolom država članica i kao drugo postoji duže e, razdoblje agregacije čime se smanjuje efekt volatilnosti. Dakle, o tome se trenutno raspravlja. Što se tiče deficita i duga, rekao bih da su oba kriterija važna i da ih moramo uzeti u obzir, jer u ekonomskom e, smislu moglo bi se iznijeti više argumenata za uzimanje u obzir duga. Međutim, deficit je e, ono nad čime političari u datom trenutku imaju veću kontrolu, tako da mislim da se i to mora uzeti u obzir. Što se tiče fleksibilnosti, postoji određeni stupanj fleksibilnosti koji je predviđen paktom o stabilnosti i rastu E, ta fleksibilnost se već odražava i u komunikaciji komisije o tome kako koristiti, kako omogućiti fleksibilnost e, u sklopu pakta o stabilnosti. Tu govorimo o klauzulama o investicijama, e, zatim o ekonomskom ciklusu i tu također postoji sveobuhvatna ocjena, dakle mi ne primjenjujemo pravila doslovno, matematički doslovno. Što se tiče institucionalne arhitekture, e, uloga nadzora nad fiskalnim rezultatima koje postižu države članice e, ima komisija, dakle komisija ima tu ulogu i mislim da mi trebamo zadržati nadležnost na time, a Europski fiskalni odbor daje e, neovisne preporuke i oni se time e, bave ex post, ali isto tako i ex ante gdje daju svoje mišljenje o adekvatnom e, smjeru fiskalne politike. Jedan od zaključaka izvješća FBA bio je da se pakt o stabilnosti uglavnom e, provodi na zadovoljavajući način. Dakle, da se ne provodi doslovno, ali da omogućuje da se uzme u obzir fiskalna održivost i poticanje gospodarskog rasta, dakle da se uspostavi ravnoteža između ta dva aspekta. Hvala. Miguel Viegas, klub zastupnika GUE. Hvala, ja ću govoriti portugalski. Imam dva pitanja. Prvo je pitanje se odnosi na metodologiju, a drugo je opće prirode. U ocjeni koju je komisija dala vezano uz nacrt proračuna u Portugalu, pojavljuje se pitanje 10 postotnih bodova. Kada se računa potencijalna proizvodnja gospodarstva što utjece, utječe na strukturnu bilancu i na primarni rashode, da su ciljevi dosta blizu. Da kako to su vrlo volatilne mjere. Zašto smatrate da u Portugalu postoji rizik od neispunjavanja ciljeva? Zemlja koja ima nominalni deficit od 1,4% se sada e, kategorizira kao zemlja gdje postoji rizik od neispunjavanja kriterija. E, u Portugalu ljudi imaju osjećaj da komisija pokušava već godinama ucjenjivati e, portugalske građane i da im nameće neoliberalni program. Od 2015. godine Portugal je krenuo drugačijim smjerom. Dakle, pokušalo se ići na vraćanje razine plaća i mirovina. No u Portugalu ima još na stotine tisuća građana koji imaju mirovinu u iznosu od 200 eura i onih eh, čije plaće u prosjeku iznose 300 eura. Dakle, potrebni su dodatni rashodi, ali da kako to utječe na konačnu bilancu. Ne mislite li da je 0,25% suficita proračuna e, nedostupno kao srednjoročni cilj? I govorimo o zemlji poput Portugala koja još uvijek ima niz problema i e, područja u kojima ima nedovoljno javnih ulaganja. Ne mislite li da je ovaj srednjoročni cilj pomalo pretjeran? Namjerava li komisija revidirati taj cilj? Što bi zapravo omogućilo da se krene jednim putem gdje bi bilo gdje bi bile manje stroge mjere štednje. Gospodine Vjegas, dopustite mi prije svega da vas podsjetim na naša pravila. E, komisija zauzima stajalište upravo u odnosu na ta pravila, dakle mi ih ne izmišljamo nego ih primjenjujemo. Uzmemo li u obzir pravila o rashodima i strukturni deficit, mi e, ovdje moramo ustanoviti da postoji određeni rizik budući da bi 2017. i 2018. godine ovo trebalo nulašest 0,6%. Ja sam odgovorio zastupniku Pereiri da to ne znači da nećemo uzeti u obzir već e, postignute i uložene napore koji su značajni, da se tijek, često tijekom godine smanjuje ta razlika, to je naše prethodno iskustvo, te imamo povjerenja u e, portugalsko gospodarstvo i Francuska je također e, rizična u smislu neispunjavanja kriterija, to je zemlja koju dobro poznajem, riječ je dakle o tome da e, ćemo mi možda izići iz postupka prekomjernog deficita sljedeće godine. Dakle, riječi, odnosno određeni pojmovi ne moraju nužno odmah e, dovesti do nekih posljedica, to samo znači da smo pokrenuli dijalog sa portugalskom vladom, tako da tu nije potrebno e, nepotrebno podizati razinu emocija. To nam može omogućiti da zajedno ostvarimo napredak. Što se tiče e, općeg stanja portugalskog gospodarstva, mislim da je to zemlja koja je vrlo dinamična, to je inače jedna vrlo šarmantna zemlja koju dobro poznajem, ali htio bih zapravo reći da sam stekao dojam da je vaša retorika o neoliberalnoj politici koju komisija natoče e, nameće pomalo neprimjerena i mislim da se naši prijatelji iz Portugala ne trebaju žaliti e, na mjere komisije usmjerene prema toj zemlji. Dakle, Portugal je izišao iz programa i mi ne sprečavamo sadašnju vladu da e, provodi politiku koju želi, a isto vrijedi za prethodnu vladu i vrijedilo je za prethodnu e, vladu. I meni je drago da to nije neoliberalna politika, tako da mi ovdje ne pokušavamo ništa slično nametnuti građanima Portugala. Mi smo svjesni e, toga da postoje nejednakosti, da je to posljedica krize i da e, mnogi od vaših sugrađana imaju poteškoća i mi nismo tu da bismo sprečavali da se dođe do rješenja pod uvjetom da se poštuju pravila i pod uvjetom da se stvari odvijaju u zacrtanom okviru. E, vi ćete vjerojatno isto tako prepoznati činjenicu da ova komisija e, nije primijenila pravila doslovno Istina je da smo e, na ljeto 2016. godine razmatrali mogućnost da se Portugalu izreknu sankcije, da se e, prekine sa, da se obustavi ispleta iz strukturnih fondova i mi to nismo učinili. Mislim da smo u potpunosti imali pravo. S obzirom da je šest mjeseci nakon toga Portugal izišao iz postupka prekomjernog deficita. Tako da e, nemojte misliti da ova komisija ima e, takve namjere prema portugalskim građanima. A što se tiče ovog srednjoročnog cilja, pa mislim da sam vam odgovorio ovaj srednjoročni cilj e, je dio pravila, pravila se primjenjuju na sve, da, to je deficit od 0,1%. To bi se možda moglo izmijeniti kada bi e, postojala negativna ciklička situacija, što nije slučaj u Portugalu, gospodarstvo je zapravo u dobrom, u dobrom stanju što se tog tiče. Hvala. Što se tiče strukturnih fondova i parlament je dao svoj doprinos da se dođe do takve odluke. Iskreno rečeno, ta situacija je bila pomalo neobična, jer temeljem pakta stabilnosti rastu, cilj je do 0,1%, a zadaća komisije je definirati srednjoročne ciljeve. Meni se čini da države članice definiraju same te srednjoročne e, ciljeve, a onda komisija daje svoju ocjenu u kojoj mjeri su oni adekvatni. Ali to je jedno zanimljivo pitanje. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, Marko Vali. Ja, ja bih eh, želio postaviti svoje pitanje na talijanskom jeziku, pa ako možete staviti slušalice. Prvo pitanje. To bi se ticalo prije svega nešto što se trebalo ticati govornika malo prije kad su odgovarali. Htio sam postaviti pitanje, a riječ je o situaciji mm, deficita, dakle i prekomjerni deficit nije bilo jasno u odgovoru što je bilo. Što se tiče postupka prekomjernog deficita nije jasno, evo spomenuti Njemačka i Nizozemska. Htio bih znati kada ćete riješiti taj problem, a isto tako, da li je riječ e, upravo o tome da i glede revizije Europskog institucijskog okvira, da li se upravo u tim zemljama kojima imamo snažan suficit, e, da se ovo preraspodijeli. Da li biste s time bili suglasni? Zaduženje. Deficit e, mi imamo 133% u Italiju. Želio bih razumjeti nešto malo smanjenje koje traže komisije, kako se to uvjetuje na samu strukturnu razinu? Ne bi li bilo bolje da se u pozitivnim trenucima resursi bolje iskoriste i investiraju i imati na taj način veće izdatke kako bi se onda smanjilo ovo zaduženje kroz rast BDP-a? To je po meni jedna od boljih mogućnosti kako bismo dugoročno mogli prevladati ovu situaciju nego ići prema ovim kratkoročnim e, koracima. No, hvala vam lijepa na ovom pitanju. Na prvom mjestu kad je e, makro ekonomskim neravnotežama i sam e, postupak e, i mehanizam upozoravanja kao što je prethodni krug razgovora pokazao, mi zapravo nadziremo makroekonomske neravnoteže ne samo u kontekstu deficita, već i u kontekstu suficita. I upravo to je razlog zbog čega Njemačka i Nizozemska su predmet e, prekomjerne makronske neravnoteže i postupka prekomjerne makronske neravnoteže. A u ovom trenutku su isto tako e, dakle detaljnih i dubinskih analiza i detaljnih preispitivanja a isto tako, nakon što u početkom godine, iduće godine, završimo analizu, mi ćemo svakako u preporukama za pojedine države spomenuti upravo ove prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Što se tiče fiskalnih e, segmenata i u kontekstu Italije, ja bih rekao da je to jedan širi kontekst. Upravo to je i naša analiza pokazuje da moramo izbalansirati potrebu za gospodarskim rastom, a isto tako i fiskalno sti Morate razlikovati ova dva postupka koji se moraju stupiti u kontekst da sve one države koje imaju e, viši stupanj deficita i koje isto tako imaju na neki način e, veće poteškoće sa javnim financijama, oni moraju imati jedan dakle, pristup e, nacrtu plana proračuna koji je drugačiji. Najveći omjer e, u Italiji usporedivi sa grčkim e, e, segmentom i moramo kazati da javni dug kao takav mora dobiti svoj silaznu putanju kako bismo eto izbjegli bilo kakve eventualne buduće štokove do kojih bi u budućnosti moglo doći. I to je upravo pristup koji mi pratimo u tome. Hvala vam. Hvala. Gerov Aneman. Hvala. Ja ću govoriti na nizozemskom. Ja bih e, želio vidjeti što komisija misli o nacrtu proračuna Belgije. Dakle, temeljne postavke ministra financije koje su unesene Zaista je riječ e, o dakle, promjenama, izmjenama koje se žele iznijeti, a isto tako želi se e, stvoriti buduće osnove. S jedne strane siguran porezni prihod, a s druge strane konsolidacija postojećih rezultata, e, deficit proračuna raste u Belgiji, a isto tako i smanjenje deficita ne donosi rezultate. 2018. godine čini se da ćemo imati uravnoteženu situaciju i želimo e, da se to reflektira naravno i u samom belgijskom proračunu. Možete li nam kazati nešto više o analizi e, javnog duga u Belgiji, a isto tako govoriti o eventualnim srednjećim rizicima kao što ste to istaknuli u izvješću, a to je s jedne strane rizik e, dakle odstupanja od strukturnim e, prilagodbama, a s druge strane isto tako i ozbiljne upozorenja koje ste s tim u vezi iznijeli. Kako gledate na situaciju dakle u Belgiji? Hvala. Što se tiče Belgije, opća situacija pokazuje napredak, a isto tako i ukupan deficit 2,5% e, na 1,5%. U strukturnom pogledu očekujemo e, u iznosu od 0,7% BDP, što znači da imamo kroz pozitivan dijalog koji vodimo sa belgijskim E, vlastima imat ćemo određene rezultate što se tiče duga, on se smanjuje, a isto tako što se tiče ukupnog konsolidacijskog procesa, e, zabrinuti smo e, vezano na ono što se događalo u 2016. i 2017. s obzirom na odstupanja od samog proračuna. Dakle, odstupanja koje se trebaju premašiti, a što se tiče i samog plana za 2018. godine odstupanja prema limitima usporedbi sa 2018. znači e, koji bi bio manji od onoga što se događalo 2016. i 2017. Naše projekcije pokazuju upravo to, stoga pozivamo isto tako i vladu da učini sve kako bi se upravo u 2018. godini proračun ispunio ovu zadanu zadaću smo isto tako da konsolidaciji e, zasniva se na e, nižim izdacima za e, troškove kamate. To su naše procjene i čini nam se da se stvari kreću u dobrom smjeru, ali potrebno još učiniti neke korake u ispravnom smjeru. Hvala. Dozvolite da postavim još jedno potpitanje. Ja Razumijem da svakako je stvar općenito gledavši dobro, znači da nismo u nekoj paničnoj situaciji i usprkos 105 postotnom dakle, duga spram gdp p-a, možemo smatrati da je Belgija dosta dobro stoji kada pogledamo samo taj kriterij. Oui, je pense avoir répondu à cette question en effet. Da, mislim da vam mogu odgovoriti sada na ovo pitanje. Thank you. Tom van Hvala. Tom van Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje bih želio uputiti potpredsjedniku Dombrovskisu. Pitanje koje se tiče upravo Italije i Belgije Zapravo riječ je o tome da smo utvrdili da Italija i Belgija zapravo nisu ostvarili ciljeve kao mladi. Stanovnik Belgije ome zabrinjava. Belgija ima treće najviše zaduženje nakon Grčke, Italije, Portugala, što znači da je riječ o tome da imamo najveće troškove starenja stanovništva. Samo u Sloveniji je lošija situacija 2040. godine, ukoliko ćemo imati ovo starenje stanovništvo, situacija će izgledati tako da ćemo imati 13 milijardi veće izdatke nego li danas. Što se tiče Belgije i drugih europskih zemalja, imamo dakle povećane troškove kroz staranje stanovništva, to je izuzetno veliki problem koji moramo naglasiti. Komisija je u jesenskom paketu kazala nešto o tome. Mm, izuzetno je teško da upravo staranje stanovništva opisati u svim svojim segmentima i konsekvencama doista je teško, ali isto tako i alternativne preporuke se ne mogu uputiti, stoga razumijem da Europska komisija može odigrati jednu značajnu ulogu kad je riječ e, o segmentu starenja stanovništva i možete uputiti neke preporuke. Stoga moje pitanje kako Europska komisija u tom području može e, dakle obraditi ovo pitanje kako bi se ovi troškovi obuhvatili u svim budućim projekcijama. Hvala lijepa na ovom pitanju. Zaista je situacija takva kad je riječ eh, zaista o fiskalnom eh, dakle, ispunjavanju um, zadanih ključnih e, koeficijenata kada je riječ o dugu i razvoju duga i ono što možemo uprosječeno gledati s prosječan proračunom i dug se smanjuje i to za 2,5%, 2016. 1,5%, 2017. i 1,4% 2018. godine. Vidimo da strukturn e, bilanca ostaje 1,5% u ovoj godini i u idućoj godini. Međutim, opća analizija ukazuje na to da je Belgija e, polazi u rizik da neće biti u skladu sa zadanim ciljima s obzirom na javni dug, a isto tako i na proračunski deficit i strukturu proračunskog deficita koji e, ima smjer kretanja smanjenja i isto tako moramo kazati da bi on trebao daleko brže se smanjiti. No, e, dakle, 105,7% ove godine, 1,3% 103,8 ove godine i 102,5% iduće godine. Kada analiziramo znači samo fiskalnu kapacitet, moramo isto tako vidjeti i dugoročnu održivost javnih financija, te isto tako staranje stanovništvo, što povećane izdatke za socijalno osiguranje, te isto tako i neki parametri koje mi svakako pratimo i zbog toga smo isto tako preporuke mjera koje se tiču e, reformu mirovinskog sustava, a mirovine drugog stupa, te isto tako i poveznica između mirovina e, i e, starosti, ulaska u mirovinu koje su međusobno povezani kako bismo upravo na taj način osigurali i u situaciji starenja stanovništva da imamo dugoročnu održivost naših javnih financija te isto tako kako bismo to odrazili ne samo u našim financijskim analizama, već i u preporukama koje dajemo po državama članicama, te isto tako i prijedloge koje s tim u vezi dajemo, a vezano uz dugoročnu stabilnost. Dobro, hvala vam lijepa. Bit ću vrlo kratak, ali Evo, komentar još jedan za kraj, ako dozvolite, jer osobno moram kazati da zaista osjećam da je ovo vrlo specifična e, situacija. Evo, općenito gledavši, ja mogu prepoznati nastojanje komisije da se pokuša pristupiti inteligentno ovom postavljenom setu pravila s time da se uzme u obzir gospodarski ciklus i periodičnost gdje imamo naravno posebnost e, oporavka koji kao takav e, isto tako ima utjecaj na dinamiku inflacije, a to je jedna vrlo izazovna situacija. Istovremeno, točno je isto tako da je čitav e, niz procedura koje su potrebne kako bi se postigao ovaj konačni cilj je nedostaje, što znači da je to na neki način zapravo osporavanje u usvajanju naših fleksibilnih, ali vrlo kompleksnih pravila, te moramo znaći neke izravnije pristupe kako bismo došli do cilja, kako bi ovaj ovih starih mehanizama koji su još uvijek zahtjevni i izazovni. To je jedan vrlo objektivan element i svjestan sam toga da je to izuzetno teško promijeniti jer moramo imati zaista jasna pravila u samim ugovorima, u zakonodavstvu, a isto tako za to je potrebno e, mijenjanje same zakonodavne razine, e, omekšati zakonodavstvo i isto tako učiniti stvari razinima. Kako ova analiza s jedne strane e, koja u cijelosti dijeli sve one korake koje valja poduzeti s jedne strane, isto tako je rasprava u pojednostavljenju na tehničkoj razini, a isto tako s druge strane ono što će se morati dogoditi, e, a to je stabilnost, konvergencija, fiskalna fiskalno jedinstvo ako s druge strane nećemo dotaknuti i zakonodavstvo kao jedan ograničeni obuhvat svih elemenata. Stoga postoje neke komponente koje su eventualno potencijalno pogođene time svakako ovaj parlament neće biti sretan sa postupkom koji ne bi u cijelosti e, parlament uključio kao su zakonodavac. Osim ovih aspekata, više me interesira vaše gledanje ovog puta prema prema analitičnosti naših pravila koje kao takve zadržava koncept i baziranje na konceptu zakonodavstva, no s druge strane bi bio skeptičan kada bi smo imali prerogative fiskalne politike koji u konačnici koji u konačnici daju e, dakle ugovori e, i prava koja se daju komisiji nacionalnim parlamentima, no kako možemo približiti te instrumentarije i kako bismo mogli u ovim izazovnim situacijama pomirivanja nacionalne fiskalne politike e, pomiriti sa svakodnevnom realnošću, a koja je ipak na neki način isprepletena sa postojećom situacijom. Hvala. Hvala na ovom pitanju, gospodine predsjedniče. Zaista to je nešto što mi u ovom trenutku želimo se s time pozabaviti. Svakako ja sam naglasio da e, sve ono što smo morali učiniti između jednostavljivanja samih pravila i uzimajući u obzir različite faktore s druge strane, mi želimo predložiti da se e, ponude jednostavna pravila koje su atraktivna samo po sebi, međutim kada ih primijenimo u konkretnoj situaciji postoji bojazan da ipak neće uzeti u obzir e, različite realnosti u različitim državama članicama. Stoga postoji jedan drugi smjer kretanja koji moramo svakako uzeti obzir, a to je opća analiza i diskrecijsko pravo komisija primjenjući pravo, a to je predvidivost same provedbe, a isto tako i mm, razumna ravnoteža koju moramo uspostaviti, a kada govorimo o outputu e, i elementi koje ga prate i temeljem rasprave na ECOFIN u Amsterdamu, svakako moramo staviti naglasak na e, kriterije samih e, izdataka, a koji se pak tiču izravno samih država članica koji moraju smanjiti volatilnost e, jer e, dugoročni agregacijski periodi e, koji se primjenjuju na same što se tiče integracije samih ugovora i isto tako upravljanja u monetarnoj uniji, upravo radimo na predlogu koji će biti dio našeg paketa za produbljivanje Europske monetarne unije u prosincu ove godine, a Isto tako i zajednički okvir u koji moramo uključiti i fleksibilnost e, koja isto tako obuhvaće i pakt o stabilnosti i rastu. Namjera integracijskih e, i međuvladinih e, mehanizama u zajednički okvir zajednice jest upravo da se može diskrecijski fiskalni napor obuhvatiti te isto tako kao takav donijeti u Europski parlament. Europski fiskalni odbor e, koji kao takav jasno definira, to je savjetodavno tijelo koje daje isto tako analize i mehanizme primjene europskih fiskalnih prava, a isto tako i preporuke kad je riječ o budućim eventualnim kretanjima na europodručju i fiskalne politike s tim u vezi. Međutim, ne mijenjaju se pri tome E, smatra Europska komisija, fiskalni nadzor e, se time ne oduzima od država članica, te isto tako se ovi prerogativi kao takvi ne mijenjaju u svom segmentu. Uh, Samo nekoliko riječi da dodam. Mi ćemo krenuti se baviti s time s novim paketom u prosincu, ali što se tiče simplifikacije, tu raspravu nećemo o tome završiti u prosincu. Nećemo ćemo morati imati dodatne revizije za paket šest mjera i paket 2 dvije mjere za sljedeću godinu. Jedno mora biti jasno, nema jednog jedinstvenog rješenja. Dakle, da budemo složeni i komplicirani, a jednostavni i automatski. Što znači da je uloga Europske komisije ograničena, ali ja se ipak zalažem za tu ulogu, a naša uloga je upravo to da pronađemo pravu ravnotežu. I zbog toga smatram da je uloga komisije nešto što trebamo u se sačuvati kada se radi o proračunskom nadzoru. Hvala vam lijepa. Moramo zaključiti. Jedna minuta. Gospodin Kalve uh, Žombon, vi ste se htjeli javiti pod vam za riječ. Ispričavam se, tek sam vas sada vidio. Vrlo kratko. Da, naravno. Jedna minuta ili manje, samo da podsjetim na to. Naime, o čemu se radi? Španjolska ne predstavlja svoj proračun, kaže se a kada predstavili smo proračun vidimo da tu nedostaje proračun za Kataloniju. Ne, ja govorim kao europljanin i kao španjolac. Ako želite pomoći španjolskom narodu, onda vas molim, nemojte prihvatiti takvu vrstu e, odbacivanja odgovornosti španjolske vlade. U Španjolskoj se ne događa nešto nepredvidivo. To je nešto što e, se već priprema 15 godina i vlade su krive za to. Trebate od njih tražiti dvije stvari što se tiče proračuna. Trebate to zahtijevati od njih e, za moju izbornu jedinicu, ali i za celu Europu. Jedno, da e, jedinstveno tržište dobro funkcionira kod njih i kao drugo, da se na dobar način rasporede teritorijalne ovlasti. Inače nećemo imati nikad proračuna nećete e, im pomoći tako što ćete biti blago naklonjeni. To je sve što sam htio reći. E, gospodine Klavežabone, mi nismo takvi samo uzijemo u obzir političku stvarnost. Da skratim, ne želim suditi o političkoj situaciji u Kataloniji, o tome što je tome prethodilo, kako će biti posljedice toga. No ona u jednom dijelu objašnjava zašto se nije mogao izglasati proračun. I zbog toga sam htio odvojiti situaciju u Španjolskoj od one u Austriji, Njemačkoj primjerice gdje nema koalicije na vlasti. U Španjolskoj imamo vladu. Ta vlada nije trenutna vlada. To je vlada koja ima sve ovlasti koja bi trebala predstaviti proračun. Ali svi prepostavljamo da će se to dogoditi s malim zakašnjenjem i stoga kao i u slučaju Austrije u Njemačkoj gdje imamo drugačiju situaciju, tražimo da se taj proračunski plan predstavi što prije moguće kako bi se u potpunosti ispunili svi europski kriteriji. Hvala vam lijepo, možemo zaključiti ovu razmjenu gledišta. Doista prerogative komisije su jasne, to su jasno u zakonodavstvu, ali su tako i u ugovorima. i mi smo ograničili onaj manevarski prostor za rad koji je ugovorima širi zapravo i naravno da postoji jedna granica e, do koje se može raditi, a da se onda ne radi suprotno onome što stoji u ugovorima i zbog toga smo kad kad pomalo iznenađeni. To nije politička logika, to je logika koja se tiče i pravne utemeljenosti. Hvala vam na vašem prisustvu, na vašem radu i s ovim završavamo sa sastankom.